Prvo bih zahvalio izvjestitelju na njegovoj generalnoj potpori jer je rekao na početku da on podržava sve ove transfere sredstava. I zabilježio sam dva pitanja koja mi je postavio, pokušat ću kratko odgovoriti na njih. Prvo jest, prvo pitanje se odnosi na zahtjev za prenosom sredstava iz točke 9 gdje komisija predlaže da se 20 milijuna eura prebaci iz odobrenih sredstava za plaće na pojačanje IT sustava i porast troškova u IT sektoru. I onda je pitao izvjestitelj zašto to nije bilo uključeno u originalni nacrt proračuna. Mislim da je glavno objašnjenje to da su te potrebe proizašle iz novo usvojenih digitalnih strategija komisije, a to je usvojeno krajem prošle godine. Prema tome, veličinu ovih potreba nismo još mogli uopće identificirati niti e, znati za njih kada smo radili proračun za tekuću godinu, proljeće prošle godine. Prema tome, a dobro, to nije sad 100%, nije cijela priča, jer kao što možete zamisliti, neke od tih potreba su već bile poznate ili barem donekle i posebno recimo zahtjevi za novim računovodstvenim sustavom koji je zamijenio trenutni ABAK sustav, onaj SUMA sustav koji umjesto ABAK sustava stoji. I tu recimo izvjestitelj je zapravo sugerirao da smo mi koristili onda ovu priliku da E, i uzmemo sredstva koja su nam u tom naslovu preostala, de facto nisu alocirana i da ih onda brže bolje prebacimo da nam ne bi slučajno prešli u 2020. godinu jer onda ih više ne možemo prebacivati. Prema tome, to je naravno, mi tražimo vašu podršku za to jer nam to doista treba za i te potrebe. Zatim drugo pitanje vašeg izvestitelja iznosio se na 11 e, zahtjev za prebacom sredstava, a riječ je bila o Eh, različitim mjerama pod eh, poglavljem 19.03 proračuna, dakle krizne mjere. I mislim da većina sredstava koji se, o kojima se tu govori se odnosi na E, odobrena sredstva za preuzete obveze, a ovdje mi govorimo onda o e, odobrenim sredstvima za plaćanje u koje bi to potrpali. Prema tome, taj transfer nije sad nužno namijenjen nekom specifičnom projektu, nego je rezultat jedne generalne procjene komisije kad smo pogledali koliko treba platiti te godine. Pa za ukupno plaćanje u toj godini, za ukupno plaćanje misija na području sigurnosti i obrane, onda mislim, mislimo da će tu trebati otprilike 160 milijuna eura dodatnih sredstava za, preuz, za plaćanje preuzetih obveza, pa smo zato krenuli sa ovim predlogom da se već ovaj transfer izvrši za ovih 20. Hvala, ima li još pitanja? Da, hvala. Evo, mi smo zapravo zadovoljni sa većinom stvari koja se tu predlaže i traži ali bismo htjeli o ovom 15. transferu odgoditi glasanje. Ako danas nije moguće, da vidimo, da vam objasnim zašto nam je to problematično. Nama kao zelenima je mi ćemo glasati protiv toga. Jer e, vidite, održani su izbori u Grčkoj i novi premijer Grčke je došao sa nekim jako, jako zapravo nezgodnim i osjetljivim izjavama o pravima izbjeglica i onda se govorilo recimo o izgradnji različitih centara za one tražitelje azila. I mi smo se zabrinuli onda o evropskim novcima koji će za to biti potrebni, pa prema tome bi e, pitanje općenito od čega bi on izgradio te centre, kako on to misli. Zato smo dosta skeptični prema svim tim prijedlozima i mislimo da nam treba jednostavno više informacija. Znam da će odbor Libe danas tijekom dana ili sutra to na svom sastanku odbora razmatrati a oni su zapravo stručnjaci za to pitanje. Dakle, otkle novci i kako će se izgraditi centri novi za azilante u Grčkoj. Međutim, i zato bi mi htjeli tu e, glasanje o ovim e, transferu pod brojem 15 odgoditi, ali ako to nije moguće, onda ćemo mi morati glasati protiv ili e, možda i mi smo mislili da se to jednostavno izdvoji iz glasanja, taj 15. transfer od ovih ostalih. Hvala vam na ovom što ste nam objasnili, međutim mi nažalost jednostavno nemamo vremena i vremena nam je uvijek problem. Nemamo vremena da to odgodimo, pa onda predlažem da ako se gospodin Howard sred e, e, složi, da rad da glasamo od 6. do 14 Uh, unblock u, u jednom dijelu, dakle skupno od transfera 6 do 14, a o 15. ekstra, pa mi možete protiv glasati. Dobro, imate li, jeste svi spremni, krećemo na glasanje. Glasamo sad skupno za ovo od 6 do 14. Od 6. do 14. transfera. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi dali svoj glas? Evo imamo razliku između devetog i onog što bi trebali imati koliko glasova imamo kod ko se skrio, ne, ne, imamo problema, nisu nam glasovi nam ne odgovaraju situaciji koliko bi trebali imati glasova. Neko se nije javio, nije glasao. Ko se sakrio? Ok... Jel sad u redu? Onda možemo, dobro u redu, sad možemo zaključiti glasanje. Ima li problema? Ovdje ne radi. Jednostavno ne radi mašina za elektroničko glasanje, a sad je proradila, čini se. Those who have swapped machines, please vote. Dakle, molim vas glasajte, onda sad ste uspjeli se uključiti u redu. Ne, ne radi još uvijek. Dobro, onda predlažem da ćemo e, za one koji su e, koji nisu u stanju, dakle koji su onesposobljeni da elektronički glasuju, da oni dignu ruku. Dobro, dakle, Idemo glasanje od 6. E, do 14. transfera. Glasanje je otvoreno za one koji nisu uspjeli dati svoj glas elektroničkim putem. Zatvoreno glasanje. Imamo 36 glasova, od kojih je 28 za. Tri su suzdržana, a pet je protiv. Dakle, imamo e, prijenos sredstava od točke 6 do 14 je usvojen. A sada glasamo za transfer pod točkom 15. Glasanje je otvoreno. 15. transfer odvojeno. Jeste svi dali svoj glas? Zatvoreno glasanje. I također je usvojen i zatraženi transfer 15. sa 25 glasova za u odnosu na 36 ukupno danih glasova. I time smo završili 12. točku dnevnog reda. Prelazimo na točku 13. I ja bih odma riječ dao gospodinu Fernandesu da nam prezentira prijenose i sredstava različitih i modifikacije u planu zapošljavanja. Izvolite gospodine Fernandez. Hvala lijepo. Dakle, riječ je o prijenosu sredstava i mislim da je on zapravo što se tiče same proračunske tehnike jedna vrlo neutralna stvar, zato što nisu nova sredstva u pitanju, nego samo o prijenosu postojećih već izdvojenih sredstava u okviru našeg e, zapravo pravilnika. Dakle, riječ je o e, stavci 14, pod 14.00 gdje piše drugo osoblje. imamo otprilike 1500 zaposlenika i suradnika koji imaju ugovor za do kraja godine i koje treba naravno onda razriješiti pitanje njihovih plaća. A zatim u pitanju je i povišica na plaćama 88 tisuća eura a to je povećanje zapravo ovog cijelog naslova, dakle povećanje sredstava. Onda imamo 0.14.19 i to je BAB, to je pojačanje ovog naslova tu navedenog za 200.000 tisuća eura. I to su najme stvari koje smo od početka godine planirali učiniti. A zatim pod 14.06 imamo 50.000 eura e, prenos sredstava za produženje ugovora sa e, jednim sa suradnikom za financijsku reviziju. Zatim imamo daljnje prenose iz Europskog suda 14.06.03 100.000 eura za prijevod s obzirom na objavljivanje i novo objavljivanje e, različitih dokumenata Europskog suda. Jer e, tu smo morali pojačati ta sredstva, povećati ih kako bi se malo više u javnosti zapravo publiciralo i propagirao rad Europskog suda i učinio poznatim. Zatim imamo za 16.052 povećanje sredstava, to je recimo pitancu restoran i kantina na Europskom sudu. I tu u pitanju su bili zapravo kako se osloboditi plastike tamo, da nema više jednokratnog suđani i posuđani bilo čega jednokratno upotrebe plastike. Dakle, 30 tisuća od tih novaca su namijenjeni zbrinjavanju dosadašnjih e, plastičnih posuda ili suđa koje se treba ukloniti, a ovo ostalo je za nabavku novih stvari. Zatim prijenost BOB 071019, u pitanju je čišćenje i održavanje, 70 tisuća za troškove e, različitih e, ugovora sa ljudima koji čiste. I zatim dodatni izdaci za E, popravak elektrike i tako dalje. Zatim sljedeće je BOB 09819. To su sve dakle prijenosi sredstava da se pojačaju različita plaćanja za Europski sud. I onda imamo dio 230804, ponovno povećanje od 10.000 eura je linije. Riječ je o preseljenju u zgradu K2 u Luksemburgu ne, nego iz K2 zgrade koja se od jeseni počinje renovirati i za vrijeme renovacijskih radova će suradnici morati se preseliti u jednu drugu zgradu e, kompleksa Europskog suda u Luksemburgu i dakle trošak e, onda Onda imamo VAB 08.019, ponov još jednu stavku prijenos sredstava i 23.80.02 to su dakle sredstva koje idu za uniforme i radnu odjeću. O, to je otprilike 2000 eura samo. Zato što su namješteni novi suradnici na sigurnost. A onda je zatim još Europski sud tražio u 10.019, riječ je o 1000 eura za naslov 12.20 i još jedan prijenos u VAB 11.19. E, tu je naslov 27. u pitanju dokumentacija biblioteka i arhiva. 25.000 euro dodatnih troškova za povijesni arhiv Europskog suda kao i za elektroničko opremanje dodatnih troškovi zatim VOB 12.10.19 e za um, naslov 1007, to je 308 tisuća eura namijenjenih njihovom medicinskom centru ambulanti koji imaju na sudu i trebaju novno opremiti. Zatim još jedan naslov, a u pitanju je e, plan radnih mjesta i tu bi se trebao primijeniti članak 38 uredbe o proračunu, financijske uredbe. I naime, riječ je o tome da se jedan stalno zaposleni sa koeficijentom AST6 e, treba se povećati i E, preobraziti u jedan drugi koeficijent nakon što su dvojica suradnika, dvoje suradnika koji su bili na koeficijentu AST običnih namještenika otišli u mirovinu i sad se drugi zapošljava i to treba malo preoblikovati i povećati koeficijent. Zatim dolazimo još u, u naslov 214. Ponovno je u pitanju radovi na renoviranju u zgradi odbora regija. Sad dolazimo na odbor regija. Zatim odbor regija ima zahtjeve za povećanjem sredstva u nekim drugim naslovima koji se odnose na njihove zaposlenike. I tu se ponovno trebamo pozvati na članak 53 financijske uredbe kako bi se jedno privremeno radno mjesto za koeficijent AD6 pretvorio u stalno mjesto AD6, a zatim jedan AD7 u stalni privremeni, dakle na stalni AD7, a zatim jedan ASF4 u AD5. To što je zapravo već duže planira odbor regije provesti i sad je naravno postavljen zahtjev da s tim prenosom sredstava da to sve e, od, pokriju. Zatim imamo zahtjeve za sredstvima koja su potrebna kod povjerenika za zaštitu podataka. On e, predlaže jedan prijenos sredstava u iznosu od 550 tisuća eura. Riječ je o potrebnim unosima sredstava E, za namještanje dakle ljudi da bi mogli ljude zaposliti. A zatim imamo mjesto ombudsmana ponovno na temelju članka 53. uredbe financijske. Tu bi trebalo otvoriti još jedan stalno radno mjesto AST 4 koeficijenta kako bi se onaj za sada privremeno honorano vanjsko zaposleni čovjek eh, mogao stalno zaposliti na koeficijent AST 4. Mm, tu je onda potrebno ta zapravo izvesti te promjene kako bi na kraju balade smanjili u konačnici broj zaposlenika i na taj način, da kažemo, dugoročnije nešto još bili ekonomičniji. Ja u svakom slučaju opreporučam ove sve zahtjeve za prijenosom sredstava, ali ako imate još bilo kakvih specifičnih pitanja, tu su danas i predstavnici dotičnih institucija koji su postavile te zahtjeve, pa vam mogu na detalje sve objasniti. Merci, monsieur Fernandez. Hvala vam, hvala vam gospodine Fernandese. Imate li komentara, pitanja gospođa Godabal. Hvala predsjedniče. Mi ćemo glasati za sve ove prijenose, pozitivno ćemo glasati, ali definitivno želimo informacije posebice vezano za revizorski sud u onom dijelu koji se odnosi na ovaj medicinski centar. Mi shvaćamo da se to odnosi na poboljšanje e, svih instalacija i tako dalje, ali čini se da je sve veća potražnja za zdravstvenim uslugama. I mene zanima zašto je to tako, zašto ljudi sve više traže takve usluge. Možda je riječ o osjetljivim podacima, informacijama koji ne možete javno ovdje obzirati znaniti e, zašto ljudi traže e, liječničku skrb, zdravstvenu pomoć, ali to bi nas u svakom slučaju moglo zanimati. Mi ćemo glasati svakako za ovaj prijenos, ali želimo dodatne informacije, ako je moguće ovdje ili ako ne možete ovdje na neki drugi način. Hvala vam. Thank you. Any other... Hvala vam. Imali drugi komentara? Ako ne, onda ću predati riječ vezano za ono što je gospođa Guarizabal eh, rekla, gospođi Frentes, eh, Servizorskog suda. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Eh, medicinske službe Revizorskog suda moraju obnoviti instalacije zato što u ovom trenutku imamo samo dvije male dvorane – a budući da smo imali mnogo zahtjeva u posljednje vrijeme, e, imali smo dosta i slobodnih mjesta i sada smo uspjeli e, konačno naći stručno osoblje. A imamo isto tako i e, godišnje posjete koje dobivamo redovito od različitih agenata gdje radimo kontrole i vozača primjerice i zbog toga imamo određen teret e, posla koji je dosta velik. To ne znači da imam više bolesti nego prije među zaposlenicima, već da se radi o tome da imamo veliku mobilnost osoblja, imamo i stažiste i druge koji dolaze, koji odlaze i sve, sve te dosije treba zaključiti i zbog toga su ti troškovi. Hvala. Hvala. E, ima li drugih komentara, pitanja? Ne. Onda, kao što je već gospodin Fernandez i e, predložio, ne vidim nikakvih prigovora, dakle ove zahtjevi ovi e, zahtjevi za izmjenom e, e, plana radnih mjesta možemo odobriti. Je li to u redu? Hvala. Točka 15. na našem dnevnom redu, to je politika sa zgradama, politika upravljanja nekretninama. Nažalost, koordinatori još nisu odlučili, to još tek moraju odlučiti koji će zastupnik imati odgovornost za ove ovaj dosije vezano uz upravljanje nekretninama, što znači da morate se sada zadovoljiti sa mnom. Ja ću vam eh, održati prezentaciju vezanu uz projekt Europske službe za vanjsko djelovanje. SVD predlaže da se potpiše dugoročni ugovor e, na 10 godina za novo sjedište u Yangonu, Mijanmaru, ugovor o najmu i to će e, dijeliti će tu zgradu sa još jednom drugom institucijom. Imali smo u e, godišnjem radnom dokumentu SVD-a rano upozorenje za taj projekt što smo zaprimili tijekom izborne stanke. E, trenutna zgrada je u dobrim uvjetima, ali e, je osrednje kvalitete te postoje neki problemi sa sigurnošću, posebice vezano uz otpornost od e, potresa. Tu nemamo za to određene certifikate i vidimo da se i jako blizu zgrađuju nove zgrade sa ovim novim nekretninama imamo te certifikate vezano uz potrese, e, imamo bolju energetsku učinkovitost, te će ti ured imati veću vidljivost od ovih e, dosadašnjih ureda. Ukupni trošak e, novih ureda će biti oko 12 milijuna eura na 10 godina, što uključuje i operativne troškove. To će se smatrati smanjiti e, doprinosom e, onih drugih institucija koje će e, biti u istoj zgradi sa SVD-om. Prema izvornoj bilješci SVD-a tu zgradu su htjeli dijeliti sa Ekom i sa Španjolskom i Poljskom ambasadom. No, SVD je jučer parlament uvijestio da Poljsko veposlanstvo neće sudovati u tome i da će stoga ušteda sveukupno biti manja nego što je to izvorno predviđeno, ali i dalje će opet iznositi dakle oko 400 tisuća eura više manje. Neto e, trošak ostajanja u sadašnjoj nekretnini bi iznosio 9,5 milijuna eura. Ne ispričavam se, zaboravite na ovo zadnje. Delegacije su e, isto tako e, razmatrale da kupe e, nekretninu, ali zakonski nije moguće ne burmanskim subjektima da kupe nekretnine u Mijanmaru, ako nisu e, u nekakvom dogovoru sa nekom, nekim poduzeća e, koji su lokalno tamo. I želim reći da je vrlo važno da SVD e, pruža potpunu informaciju u parlamentu i to pravodobno. Možda mogu sada zamoliti predstavnike SVD-a da nam daju pregled situacije. Gospodin Vaskes, ne, ispričavam se, gospođa Vaskes, izvolite. Um, Hvala vam. Ja se u potpunosti slažem sa eh, ovim sažetkom kojeg ste napravili. Samo bih vašu pozornost svratila na ono što nas najviše pokreće na to da se preselimo što se tiče tog projekta, kao što ste rekli, to su poboljšanja, neophodna poboljšanja eh, što se tiče sigurnosti E, zgrade. Moram reći da na početku, kada je delegacija e, prvi put počela razmatrati tu mogućnost da se preseli, e, da su financijski okolnosti također bili jedan od naših glavnih razmatranja, dakle tržište nekretnina u Jangonu e, e, je u padu i e, stoga bismo uspjeli nekih 30-40% uštedjeti da smo djelovali u tom trenutku, ali u međuvremenu se dogodilo sljedeće, imate i te tablice pred sobom koje to pokazuju, dakle u međuvremenu se zapravo dogodilo to da smo morali prošlog travnja produžiti najam još na godinu dana kako bismo uspjeli proći kroz taj cjelokupni postupak e, davanja odobrenja i kako biste vi mogli vidjeti ovaj dosje sada. Kada smo dakle u travnju morali potpisati taj ugovor, onda je e, vlasnik povećao cijenu za 30% tog najma. Što znači da ova usporedba koju imate pred vama sada e, više manje E, nema više toliko, tolike uštede, dakle ta ušteda je tu, ali nije toliko značajna kao na početku za ovih idućih deset godina. No čak i ako smo na pozitivnoj nuli, treba reći da će doći do velikog poboljšanja za isti proračun. Imat ćemo mnogo veću sigurnost, imat ćemo mnogo veću e, reprezentativnost institucije e, i veću kvalitetu. A paradoksalno je to da je E, tržište nekretnina što se tiče cijena u padu, a da je zapravo kvaliteta zgrada koje se grade u porastu. E, isto tako ste spomenuli i e, opciju da se kupi nekretnina, to je također nešto što je vezano uz političku priliku. Kao što znate, administrativni kapital Mijanmara se sada preseljava u napital, to se događa već nekoliko godina, i vlasti potiču e, diplomatske misije da se presele u napital. E, to se još sada nije u potpunosti do kraja dogodilo, zato što tamo u napitalu nema svih e, dovoljnih instalacija što se tiče objekata, dakle nisu sva veleposlanstva se presela, ali vrlo je vjerojatno da će se to dogoditi u idućih deset godina otprilike. I stoga u toj situaciji smo smatrali da e, kupovina nekretnine nije u financijskom interesu Europske unije. To je ono što mogu reći u ovom trenutku, možda samo jedna riječ o e, nedavnoj izmjeni. Ispričavamo se što smo vam morali poslati jučer ažuriranu tablicu, ali mi smo tek u ponedjeljak saznali da to je zapravo prošli petak, da se Poljsko veleposlanstvo isključuje i povlači iz tog projekta. Nažalost, je e, poljsko sudjelovanje značilo samo e, nekoliko ureda na e, dva kata. Dakle, tu se što se tiče površine ili financijskog doprinosa radi samo 2,5%, što znači da to nije nešto što je jako važno što se tiče razmjena vezano uz ovaj dosje koje je pred vama. Hvala. Imali nekih pitanja, komentara od kolega? Ne. Onda predlažem da glasamo o tome. Glasanje je sad otvoreno. Has everybody voted? Jesu li svi glasali? Everybody voted. Svi su glasali. I close the vote. Glasanje je završeno. The result is uh, adopted. Usvaja se prijedlog. 27 glasa za od 36 ukupnih glasova. Hvala vam. This S ovime smo završili sa dijelom eh, današnjeg sastanka koji se tiče glasanja. Prelazimo sada na 16. točku našeg dnevnog reda, to je godišnji sastanak sa agencijama Europske unije. To je naravno sastavni dio e, ti odnosi sa drugim agencijama, e, godišnjeg postupka e, za donošenje proračuna, dakle, vezano uz e, ispravak e, proračuna za 2020. godinu, no za kolege će svakako biti korisno čuti koje su, su ciljevi svih tih različitih decentraliziranih agencija te nekoliko e, specifičnih točaka vezano uz proračun. I zbog toga u ovom današnjem razmjeni gledišta možemo gledati na neke druge aspekte koji se ne tiču nužno samo izmjene nacrta proračuna za 2020. godinu. Pozdravljam govornike u ime agencija, gospođa Damon, koja je iz Europskog e, centra za e, sprečavanje i kontrolu bolesti. Ona je tu e, ovdje kao predsjednica trojke, dakle mreže Agencije Europske unije. Također pozdravljam gospođu Debolu, koja je izvršni direktor Europola s njom je gospodin Martino koji je zamjenik, koji je zamjenik izvršnog direktora vezano i tiče se odgovorne za upravljanje. I zatim isto tako e, gospodin iz e, Europske agencije za sigurnost zračnog prometa. Imali smo odluku za stalnog za stalnog izvjestitelja za agencije, ali e, još nismo zaključili do kraja i stoga će gospođa Holmajer e, ovaj put e, predstaviti e, ovu temu. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Dobro jutro dragi kolege, drage kolegice. Kao prvo što se tiče decentraliziranih agencija, da na početku općenito vidimo o čemu se radi. Decentralizirane agencije preuzimaju zadaće koje se tiču e, izvršne vlasti. U proteklih nekoliko godina e, smo imali e, sve veće proširenje njihovih zadaća zato što je to bilo potrebno uzevši u obzir dodatne ciljeve koje smo im zadali. U okviru agencija imamo takozvane signed revenues prihode, dakle to su prihodi, dohodak koje agencijama daju dosta visok udio njihovih, njihovog, e, njihovog cjelokupnog proračuna i zbog toga je potrebno i davanje različnice od strane Europskog parlamenta ali kao e, odbor e, za proračune smo uvijek zastupali gledište da čisto financijske zadaće, dakle zadaće koje treba vršiti javna vlast, da onda doista trebaju naravno i financirati e, tijela javne vlasti, zato što bi u suprotno moglo doći do sukoba interesa ili do problema vezano uz način funkcioniranja pojedinih agencija. I stoga srdečno pozdravljam sve agencije te se veselim opet dobroj suradnji. Zahvaljujem i na dosadašnjoj vrlo konstruktivnoj suradnji koje smo e, mogli imati s vama. Što se tiče planiranja proračuna za 2020. godinu, vidimo da sve decentralizirane agencije trebaju sve zajedno e, dobiti 1,77 milijardi eura. Taj ukupni iznos e, se tiče prihoda koje su vezane uz, e, koji se tiču određenih ciljeva tih agencija i općenitih prihoda. I rashodi decentraliziranih agencija naspram e, proračunskog plana iz 2019. godine vidimo da su se povećali za 9,9%, dakle za 157 eh, milijardi eura. To se više tiče migracija i sigurnosti, dakle tih tema, a isto tako i promjena u agenciji Frontex. Na kraju parlamentarnog saziva smo usvojili određene zakonodavne izmjene, a te zakonodavne izmjene će početi eh, biti važećima 2020. godine i stoga ta promjena. Agencije sa velikim promjenama u 2020. godini su e, prije svega JASO, tu imamo povećanje od 42,1 milijuna eura i EU e, LISA koja ima smanjenje proračuna od 55,6 milijuna eura. Ja jako sumnjam e, u tu odluku. Mislim da Europska komisija tu nije optimalno djelovala i stoga upućujem i to pitanje komisiji da vidimo e, kako se to odnosimo prema onim agencijama koje se tiču sigurnosti. Mislim da moramo o tome još više gledati zato što imamo velike rezove, posebice kod Europola recimo, kada se radi o e, agentima koji rade na ugovor na određeno i onda e, možda ne možemo pružiti sve što je potrebno državama članicama. Zatim imamo e, mjesta E, njih je ukupno 7583 za 2020. godinu. Imamo obvećanja za migraciju i sigurnost. Za promjenu Frontexa imamo e, potrebu za dodatnih 91 e, mjesta, a 25 mjesta tiču se novog mandata vezano uz to da se ostvari korpus od 10.000 graničnih službenika. Imamo i više od 20 E, mjesta dodatnih za EASO i isto tako više od 20 dodatnih mjesta za EULISA. Sve u svemu, dakle, imamo otprilike 90 mjesta e, koji će biti novi i koje ćemo raspodijeliti po agencijama. Imamo u proračunu za 2020. godinu i dvije nove agencije koje tek kreću sa e, funkcioniranjem. Jedno je Europsko državno odvjetništvo. Tu imamo dosta E, slabašan proračun jer ne znam kako ćemo uspjeti e, izgraditi ozbiljno e, odvjetništvo razine Europske unije sa samo četiri mjesta. Mislim da u tome nećemo baš moći uspjeti. I isto tako i Europska agencija za rad koja će krenuti sada iduće godine. U, za tu godinu je važno imati na umu srednjoročnu perspektivu, dakle u višegodišnjem financijskom okviru, imat ćemo agencije koje će imati ključnu ulogu u um, sljedećem višegodišnjem uh, financijskom okviru za 2021. do 2027. godinu i oni će morati imati dosadna sredstva i 2020. godine, a tu neke agencije imaju probleme. za nas je godina 2020 uvijek bila ona koja će se tu smatrati referentnom godinom za sljedeći BFO, a ne 2018. godina kao što je to inače uobičajeno. Vrlo ću rado ući u dalje detalje, ali mislim da ćemo u svakom slučaju morati vrlo intenzivno raditi s agencijama, zato što ja na temelju ovih dosijeja koje sam gledala na području sigurnosti sam usvrdila da tu opet imamo određene deficite, a ako se može u jednom mahu 35% osoblja Europolu pokušati Eh, ukloniti, eh, onda uopće ne znam kako se može donijeti eh, ta odluka, kako je to moguće. Čak je i upravni odbor Europola to odobrio, ali mi se možemo reći da, će, da smo se možda krivo sporazumjeli, ali to će u praksi značiti lošu suradnju između država članica te neodgoravanje na upite. Ja sam pitala kod država članica, oni su rekli da je potrebno da katka tri godine da se dobro istražu određeni upiti, a sada će biti potrebno možda i pet godina i jednostavno nećemo imati niti dovoljno informacijsko-tehnoloških osoblja koje će moći e, istražiti određene upite, što znači da moramo vrlo činjenično o tome razgovarati. E, mislim da je i e, Mislim da eh, ako želimo EPO isto dobro ustanoviti, dakle ovo eh, državno odvjetništvo, onda moramo to napraviti na određen način da u tome i uspijemo, što mislim da s ovim planom neće biti tako. Evo toliko komentara od mene. Vjerujem da će i kod drugih agencija biti tu i tamo pokoji problem i stoga mi je vrlo drago da su ovdje i predstavnici agencija koji nam to mogu i sami onda e, predočiti. Mi ćemo naravno s vama i kasnije kontaktirati za proračun za 2020. godinu nakon što jednom e, imamo sada i sve kolege ovdje, imamo cijeli sastav, imamo i novog predsjednika koje mogu sada vratiti riječ i vrlo sam zahvalna tome što ste mi dali da e, mogu kratko predstaviti situaciju. Hvala. Sada ću dati riječi agencijama, međutim nemamo dovoljno vremena, zato vas stvarno molim da se držite ograničenja od šest minuta po govorniku. Sada dajem riječi, riječ gospođi Amon. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Prvo želim čestitati vama e, što ste izabrani predsjednikom ovog odbora. Želim čestitati i članovima ovog odbora. Želim vam e, uspješan mandat u parlamentu. Ja sam trenutačno e, predsjednica e, mreže Agencija Europske unije. Vi ste dali jedan sažetak, ali ja bih voljela e, vama predstaviti tu mrežu. Želim vam objasniti što smo i što radimo. Dakle, trenutačno imamo 45 članova. To uključuje decentralizirane agencije, najviše. E, to su zajednički, zajedničke institucije i institucije za tehnologiju. Dakle, sve te agencije e, su e, pravni subjekti. Oni su uspostavljeni sekundarnim zakonodavstvom i oni se bave svojim zadaćama i pomažu institucijama Europske unije pri donošenju politika vrlo je važno, e, naravno e, jako je e, lako sve nas svrstati u jednu košaru, međutim mi nismo homogeni. Možete grupirati naše agencije, naše, unutar naše mreže, prema tematskim klasterima, prema politikama. Dakle, imamo ili specijalizirane odbore parlamenta neki se bave tima, da, time, dakle neki se bave regulatornim agencijama, dakle oni imaju eh, ovlast eh, donositi neke odluke. A s druge strane imamo agencije koje pružaju tehnička znanstvena mišljenja ili koje daju izvješća komisiji i državama članicama. I na posljedku možete napraviti razliku između financijske strukture naših agencija. Gospođa Holmajer je to već spomenula. Mi imamo e, nekoliko agencija koje se same financiraju. Imamo neke agencije koje se djelomično samostalno e, financiraju, kao što je JASA, i imamo e, određene agencije koje financiraju nacionalna tijela, to je recimo nadležno tijelo za bankarstvo a e, većina agencija uvelike ovisi o financiranju Europske unije, recimo EFSA. Sada ću vam ja objasniti zašto imamo uopće tu mrežu agencija Europske unije. Kad govorimo o proračunu, naravno da mi trošimo novac, ali pružamo i vrijednost. Mreža je svjesna potrebe e, za optimizacijom sredstava i upravo zato smo e, htjeli udružiti snage dakle koordinirano raditi na novim politikama e, i na nekim zajedničkim odrednicama. Međutim, isto tako želimo e, odgovoriti na zahtjeve za informacijama koje postavljaju institucije Europske unije. Želimo biti jedna kontaktna točka i e, mi imamo zajednički pristup, a cilj nam je e, svakako izbjeći dupliciranje rada, dakle udružiti snage e, gdje možemo. I na kraju mi vama E, nudimo jedinstvenu kontakt točku. Dakle, ne morate komunicirati sa 45 agencija, već samo sa jednom točkom. Evo imamo decentralizirane agencije. Ja sam izabrala određene agencije koje ću predstaviti. Njih najbolje poznajem. Dakle, to je prvo Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti. Neke države članice su odlučile ne raditi to same, pa su zato sredstva e, za, koja su bila namijenjena za ovo, sačuvala za nešto drugo, a nama su dali mandat da se bavimo ovim temama. Dakle, imamo jedinstvenu agenciju za ovo. Nekad će to bilo 17 e, različitih institucija, agencija, međutim sada imamo jedinstvenu e, agenciju za ove za ovu tematiku. Mi smo smješteni u 23 različite države članice, tako da se svakako susrećemo sa određenim izazovima s kojima se druge institucije Europske unije ne susreću. Ja ću izvojiti jedan izazov, a to je e, korektivni koeficijent. O čemu se tu radi? E, on utječe na 21 decentraliziranu agenciju i e, on dovodi do smanjenja e, privlačnosti agencija kao nekog radnog mjesta. Što to znači? U nekim agencijama iako e, je plaća ista, zapravo je e, naknada 30% niža stvarna plaća, a to dovodi do neravnoteže, geografske neravnoteže. Evo ovdje vidite primjere određenih agencija na ovom slajdu. Dakle, agencijama je vrlo teško udovoljiti zahtjevima članka 27 e, pravila o osoblju koja zahtjeva e, što širu geografsku raspodjelenost e, agencija. E, nakon toga e, mi moramo e, privući kvalificirano osoblje. Naravno da imamo ograničeni broj ljudi koji su kvalificirani kandidati, a problem je i zadržati to osoblje, kvalificirano osoblje. I na posljedku to utječe na učinkovitost agencija i to utječe na troškove, naravno oni se povećavaju. Što se tiče ovog korektivnog koeficijenta, eh, do 2023. mi moramo premostiti određene probleme socijalnim mjerama, a tek nakon te godine predviđa se korektivni koeficijent koji ćemo moći primjenjivati. Dakle, zaključno, mi ćemo nastaviti surađivati, eh, naći ćemo nove sinergije, eh, mi imamo strategiju, petogodišnju strategiju, mi imamo zajednički portal za javnu nabavu, to je dovelo do 10 milijuna eura ušteda. Dakle, mi ćemo nastaviti s tim e, postupkom, s tom strukturom javne nabave. Imamo isto tako i službu za e, zajedničko, zajednički oporavak od određenih nepogoda. E, ja se nadam da ćemo mi nastaviti razgovarati. Želim vas podsjetiti da imamo zajednički cilj oni koji nas financiraju, a to su građani Europske unije, moraju dobiti vrijednost od našeg rada. Hvala vam. Hvala vama. Gospođa Debola. Poštovani članovi Europskog parlamenta, gospodine predsjedniče, e, gospođo izvjestiteljice. hvala vam što ste me pozvali ovdje da vam predstavim Europol i situaciju s proračunom. Počet ću e, sa predstavljanjem rada Europola, a nakon toga ću prijeći na proračun za 2020. godinu. Koja je misija Europola? To je dati podršku državama članicama u sprječavanju, suzbijanju e, teškog organiziranog e, kriminala, kibernetičkog kriminala, terorizma. Europol je stalno rastao. Mi smo partner e, agencijama, službama za provedbu zakona u državama članicama i e, mi smo tijelo koje daje strateške informacije, koje daje e, stručne izvješća komisiji, koja, koja sudjeluje u radnim skupinama i naravno koja radi u Europskom parlamentu što se tiče recimo procjene prijetnje u Europskoj uniji, e, što se tiče procjene prijetnje od terorizma, e, to je ono na čemu mi radimo i to je ono što određuje naše politike. Operativna podrška nacionalnim tijelima je e, srž našeg posla, to je naš cilj, mi nudimo alate, mi pružamo usluge. Europol djeluje kao središte za razmjenu informacija o teroristima u Europskoj uniji mi e, Isto tako posjedujemo e, bazu podataka koja je sigurna, možemo povezati države članice i mi radimo analize e, kaznenih podataka i na taj način pomažemo istraživanju kaznenih dijela u državama članicama. Od 2015. godine mi smo uključeni u istrage E, primjerice u Parizu, Štokholmu, Briselu, Barceloni i to radimo u uskoj suradnji sa Eurojustom, koja je agencija za pravosudnu suradnju. Imamo 2040 e, časnika za vezu iz 50 zemalja. To je jedinstvena stvar u svijetu i to omogućuje razmjenu podataka između partnera. Forenzička analiza je vrlo bitna. Mi imamo stručnjake, to smo na primjer e, učinili u Slovačkoj i u Malti nakon ubojstava e, novinara u te dvije zemlje. E, Europol je partner u koje države članice imaju povjerenje E, sve više je podataka koje države članice razmjenjuju sa Europolom, četiri puta više nego primjerice u 2010. godini. 1,1 milijun poruka prošle godine. Dakle, ulaganje u Europol je ulaganje u države članice, to je ulaganje za države članice. Sada ću objasniti e, naš proračun za 2020. godinu. U 12. E, mjesecu mi smo e, predložen je proračun od 174,8 milijuna eura mi predstavljamo države članice i Europsku komisiju. Oni su prepoznali da je ovo povećanje proračuna opravdano, zato što je sve više potražnje za našim uslugama. Nažalost, eh, nacrt proračuna eh, koji predlaže komisija je puno niži. Tu imamo E, jaz u financiranju od 33,7 milijuna eura i naravno Europska komisija predlaže manje radnih mjesta. Ja ću vam samo spomenuti neke prioritete za Europol, a to je platforma za dekripciju, borba protiv krijumčarenja ljudima na području e, protuterorizma, e, updateiranje, ažuriranje platforme e, za kontroliranje terorističkog sadržaja, online sadržaja. Isto tako fokus na e, terorizam, na desničarske poruke, platforme za krizni menadžment, razvoj centra za za e, za e, imovinu koja se e, može oduzeti nakon počinjenja kaznenog dijela. Dakle, ja mislim da je sve to ključno i nećemo moći djelovati u budućnosti ako ne budemo imali financijska sredstva. Nama je ključni partner Europski parlament. Vi ste nas podržavali godinama. Smjernice za proračun iz 2020. koji je donio e, parlament u trećem mjesecu 2019. govori da Europol bitan naglašava važnost investiranja u područje unutarnje sigurnosti. Investiranje u zaštitu vanjskih granica Europske unije e, je vrlo bitno i to je vrlo bitno uskladiti sa internim mehanizmima za osiguravanje sigurnosti kao što je Europol. Kiberkriminal e, recimo predstavlja veliku prijetnju za građane Europske unije. Te su prijetnje vrlo složene, one se vrlo brzo mijenjaju i one zahtijevaju stalnu pozornost. Možete biti uvjereni, za svaki cent koji uložite u Europol je zapravo ulaganje u države članice i to će donijeti vrijednost e, policijskim tijelima u državama članicama. Hvala vam na pozornosti. Hvala gospođu Debola, a sada dajem riječ gospodinu Kiju. Hvala vam gospodine e, predsjedatelju. Časni e, i poštovani e, zastupnici u Europskom parlamentu, Drago nam je što možemo ovdje predstaviti rad Europske agencije za sigurnost zračnog prometa. Prvo ću vam opisati koje su naše zadaće. Neću ulaziti u detalje, ali imamo četiri glavne zadaće. Prva zadaća je pripremiti sve zakonodavstvo koje je relevantno za sigurnost zračnog prometa u Europskoj uniji. Druga zadaća je odobriti i certificirati sve proizvode koji lete u Europskoj uniji ali isto tako e, odobriti i dati autorizaciju svim agencijama koje pružaju uslugu europskim zračnim prijevoznicima. Recimo KLM e, koji leti u Meksiko, e, onda svi oni koji pružaju uslugu recimo održavanja KLM-u u Meksiku moraju biti certificirani od strane nas mi e, podržavamo države članice u primjeni europskog zakona i četvrta zadaća mi promičemo korištenje e, europskih standarda i surađujemo sa međunarodnim akterima kako bismo postigli visoku razinu sigurnosti u zračnom prometu globalno a isto tako podržavamo našu industriju u svijetu na tržištu na svjetskom tržištu ako pogledamo financiranje EASE E, mi se razlikujemo od drugih e, agencija u mreži. Između 60 i 70% naših naknada plaća industrija. Dakle, mi kad certificiramo određene subjekte, mi za to dobijemo naknadu, dakle za izdavanje certifikata. Drugi dio financiranja dolazi od subvencija Europske unije a isto tako dobivamo i doprinose od država koje nisu članice Europske unije, ali koje su odlučile biti pridruženi članovi EASA. I na posljedku imamo namjenska sredstva, to su europska sredstva koja su usmjerena na ea su većinom na području međunarodne suradnje, dakle kako bismo mogli osigurati međunarodnu e, suradnju i kako bismo proveli određene programe diljem svijeta. Što se tiče modela financiranja, e, što to znači? Imamo tri različita izvora financiranja, a ne, ali ne možemo prenositi sredstva iz jednog izvora financiranja u drugi. I za svaki od tih izvora financiranja postoje pravila. Znači, ako recimo ne konzumiramo sav novac od subvencija Europske unije, moramo vratiti taj novac Europske unije. Ili ako pretjerano potrošimo, taj novac moramo oduzeti od proračuna za sljedeću godinu što se tiče onih naknada koje dobivamo od različitih subjekata, te naknade možemo uštedjeti pa koristiti, ne moramo ništa vraćati. Dakle, to imamo to je to, to su tri izvora financiranja. A sada ću vam reći koji su naši izazovi vezano za ta tri izvora financiranja. Prvo, što se tiče naknada, e, tržište e, se jako brzo razvija. Naše naknade su fiksne e, i određuju se za pet godina. Dakle, sad smo došli u fazu da nismo nužno sinkronizirani sa našim tržištem, a to stvara nepovoljnu situaciju što se tiče inovacija. Često e, čujemo kako e, neke tvrtke počinju nas pitati možemo li početi s njima raditi, ali budući da nemamo strukturu naknada e, koja bi odgovarala suradnji sa tim pojedinim subjektima, oni su odlučili otići ili u Japan ili u Južnu Koreju ili u SAD i surađivati sa njihovim institucijama. Isto tako moram spomenuti da je EASA jedina agencija u svijetu koja se ne financira naknadama korisnika. Dakle, jedina agencija, komparativna agencija u svijetu. Što se tiče doprinosa e, u Europskoj uniji, naš e, najveći izazov je da taj dio proračuna ostaje isti proteklih 5 do deset godina. A naša uloga, posebice od devetog mjeseca prošle godine, naša uloga se uvelike promijenila. Zapravo imamo sve veće ovlasti, sve veći mandat i upravo zato nemamo korelaciju između svih zadaća koje mi moramo obaviti i sredstava koje dobivamo za obavljanje svog posla. I na posljedku namjenska sredstva. Mi radimo sa četiri različite opće uprave Europske unije dakle, sa Europskom komisijom, a svi oni imaju svoja pravila vezano za financijske instrumente. I upravo zato dolazi do velikog administrativnog tereta, jer svaka opća uprava ima svoje administrativne postupke, svoja pravila koja mi e, moramo slijediti i poštovati. I drugi problem koji je e, drugačije naravi, odnosi se na to da, da ne možemo E, povratiti troškove kada provodimo programe za Europsku komisiju i to nam otežava rad. Evo sada jedan sažetak za kraj. Imamo tri izvora financiranja. To nam predstavlja uzazove, ali ti izazovi su karakteristični za EAS-u i mi se nadamo da ćete nam vi pomoći da se možemo nositi s tim izazovima. <clears throat> Hvala lijepo. Imali komentare ili pitanja? Gospodin Gajer. Hvala. Vi ste, predsjedniče, vrlo dobro ovdje konstatirali da e, još uvijek nije imenovan novan stalni izvjestitelj za ovo pitanje. Ja sam imao tu čast da u prošlom mandatu budem taj izvjestitelj pa sam se sa različitim, pa sam zapravo dobro upućen u različite probleme financiranja neovisnih agencija jer sam o tome izvještavao. I kontinuirano sam naglašavao kako je evropski proračun zapravo pod, ispod razine financiran za to. Sa otprilike 150 milijardi, neki put malo manje, više, neki put malo manje, možete zapravo voditi samo onoliko politike za svoje zemlje članice e, koliko vam taj iznos dozvoljava ali vidjeli smo da pogotovo u pripremama za sljedeći VFO, vidjeli smo dakle da taj novac jednostavno neće biti dovoljan. Ako one dodatne zadaće koje na posljedku, koje su na posljedku i same zemlje članice tražile, i, i htjela da Evropska unija prihvaci se tih zadaća, i to odradi, dakle da, ili barem da preuzme onaj prvi dio, onaj temeljni posao na tim područjima. Dakle, nakon što su to zemlje članice tražile, ali ono jednostavno e, nije dovoljno sredstava, a zemlje paralelno su imale, bile spremne dati više novaca. Prema tome, e, komisija to nekako rješava, ali obično na kraju opet na teret tih agencija. Naime, ako ti agencije ne dobiju dodatne sredstva, onda im de facto, kako će oni to riješiti, oni zapravo u proračunu predviđaju puno manje novaca za njih, tako da još imaju neku rezervu da im se dodatno doda, ali nikad dovoljno. Jer jednostavno, a onda kad im se treba i negdje prebaciti sredstava, onda to uzimaju od drugih agencija. Drugim riječima, jednostavno, nikad nije pokrivač dovoljno dugačak ili će vam zepsti noge ili glava i vrat. Prema tome, e, ako jednima uzmete, date drugima da nekako pokrijete, uglavnom to je podfinancirano i problemi se e, gomilaju. Mi smo to i vidjeli. Monika Holmer je ukazala na probleme kod sigurnosnih agencija. Da, pogotovo imamo povećane zahtjeve zbog e, granična i jačanja čuvanja naših granica, ali onda je tu i Europol kome se uzelo. A mi smo onda kao njemački političari u situaciji da recimo ministri unutarnjih poslova njemačkih saveznih zemalja dolaze k nama, hvale posao Europola i onda kažu učinite više za njih. A mi onda njima možemo samo reći, molim vas, idete svojim nacionalnim ministrima financije i to im objasnite. Jer nije problem u našoj podršci tim agencijama, nego je pitanje koliko su zemlje članice e, voljne, raspoložene, dati više novaca. I onda ukazujem na još jednu stvar. E, agencije su naime još posebno patile u okviru VFO-a prošlom razdoblju. A to je zato što je komisija napravila jedan zapravo osobni instrument za što se tiče kadrova kako bi tu smanjili troškove i onda su recimo za, e, barem djelomično, ako u jednoj agenciji smanji broj zaposlenika, onda druga agencija mora to odraditi ili pokriti te manjke. To je donekle išlo, međutim nije išlo u cijelosti i u svakom slučaju narušavalo ozbiljnost e, rada svake te agencije i uvjerljivost. Pa se onda nadam da ćemo do kraja pregovora o VFO-u E, moći postići nekakvu suglasnost sa zemljama koje apsolutno odbijaju svako povećavanje davanja za te agencije, da na kraju ipak nekako ta sredstva namaknemo. Ali vidite, e, zemlje su recimo isto tako jako neraspoložene jer one smatraju da većina sredstava odlazi u pretjeranu administrativnu birokratizaciju Evropske unije, ali to baš i nije tako i ne želim sad biti ironičan, ali uglavnom E, trebali bi tu postići suglasnost. U svakom slučaju znamo da je recimo u proteklom vfo smo imali smanjenje od 5% sredstava za sve zaposlenike. Dakle, manje ljudi se zapošljavalo i kad su odlazili u mirovinu mjesta su se zatvarala. A to nam treba više prostora, više pažnje koje bi posvetili agencijama jer posao nije, ne može tako ići i trebali bi malo više razumijevanja, pogotovo za vlastite agencije, pogotovo ove izvršne, egzekutivne agencije, barem bi trebala komisija iskazati više za razumijevanja za njih. I možda bi trebala manje tu rezati troškove i štediti. Ehm, ja sam se u proteklih pet godina intenzivno time bavio i gledali smo kako se pokušava te agencije učiniti, da kažemo, samo, ehm, dakle, samodostatnim, da same mogu privrediti još sredstava. I Monika to, je već o tome govorila. Postoje različite usluge koje se mogu za industriju obaviti i koje se mogu onda direktno naplatiti od privrede, od industrije tu smo već negdje i počeli s time i neke smo bitne korake već učinili, ali postoji još puno potencijala da te agencije same zarade nešto više, tako na taj način bi se možda to moglo bolje riješiti. Hvala gospodin Andresen. Zapravo imam dva pitanja u vezi agencija, jer nije samo riječ o agencijama koje ste ovdje prezentirali, nego i onim drugim. Dakle, prvo pitanje odnosi se na Brexit. Naime, bile su tu dvije agencije koje su se morale preseliti zbog mogućeg Brexita, da to tako nazovemo. I to iz Londona u Amsterdam i Paris, koliko sam upočeni. Pa me sad zanima kako se taj proces odvija? Da li tu ima još uvijek problema vezanih za preseljenje tih agencija iz Londona u Amsterdam i Pariz? Konkretno, mi je poznato da je bilo problema recimo sa ugovorima Europske agencije za e, medicinu EMA, a pa da nešto kažete o tome. Drugo pitanje odnosi se na Frontex god je slušao govor gospođe von der Leyen u plenarnom zasjedanju, pred plenarnom sjednicom parlamenta u Strasburu, onda je čuo kako ona namjerava uvećati Frontex sa otprilike tisuću e, ljudi koji su tamo stalno zaposleni na deset tisuća stalno zaposlenih, što je jako puno. I mislim, već se dugo ta priča vrti i dugo se to razmatra, to nije nešto potpuno novo taj njen prijedlog, ali mene bi ipak više, volio bih čuti malo više o tome. Da li postoje nekakvi rokovi konkretni vremenski predviđeni za to povećanje? Kako on to mislite? I onda pitanje e, problema menadžmenta u tako velikom budućem Frontexu. Jer vidite, to je ogromna promjena ako imate agenciju sa manje od tisuću zaposlenika koja se odjedan puta uveća na deset tisuća zaposlenih kako je to najavila nova predsjednica Europske komisije, onda me zanima kako to kanite i tu taj management promijeniti, da nam to prokomentirate. A sad e, možda imate već sada nekih uvida u to i objašnjenja, iako znam da su da je godišnji odmor pred nama i da ćete možda tek iza ljeta više znati, ali nas to ipak zanima. Hvala gospodin Zonka. Hvala lijepo. Dame i gospodo. Ova rasprava o agencijama je jako zanimljiva. Mislim da te agencije nisu baš slučajno nastale, nego i osim toga mislim, mislim da te agencije sad svoje poslove obavljaju manje više dobrom. ne, ne baš jednako dobro, ali uglavnom to ide. No problemi nas su očito kod financiranja. I u vezi s tim imam i pitanja. Možda bi mi u odboru za proračun trebali razmišljati i o novim agencijama. Znate, mi smo jedan važan odbor, a mislim da će u Europskoj uniji biti sve više problema, pogotovo oko, oko financiranja. I mislim da će biti problema sa svim mogućim, stoga ne treba isključiti i nastanak novih agencija. A sad, evo, moja konkretna pitanja. Ako se dobro sjećam, Parlament je parlament nije dao razrešnicu agenciji o kojoj ćemo glasati ponovno u listopadu. I sad me zanima šta se od 2017. E, do danas dogodilo sa upravljanjem sredstava i zbog razlozima zbog kojih nismo dali tu razrešnicu. Hvala lijepo, gospodin Bus. Moje pitanje, odnosno moja pitanja su upućena predstavniku EASE. Vi ste malo prije spomenuli da bi i Boeing spadao u te leteće objekte. A mene sad zanima nešto u vezi Boeinga 737, onim takozvanim nesretnim zrakoplovom koji je sad prizemljen i ne smije više letiti. Je li taj tip Boeinga dobio dozvolu za letenje od EASE? A ako je i on dobio potvrdu da je e, valjan za let, da li ste onda provjerili, da li ste možda bili jednostavno površni ili zbog čega ste onda dali tu dozvolu, a avion nije zapravo sposoban letiti. I onda, ako jeste dali tu potvrdu, da li onda postoji mogućnost da dođu odštetni zahtjevi za ova dve velike katastrofe i ove ljude koji su poginuli s tim avionima i ostali odštetni zahtjevi zato što ti avioni više ne smiju letiti koje bi onda ja sam morala platiti, odnosno Evropska unija, jer je dala dozvolu za to. Gospođa Mendes. E, Hvala lijepo. Moje pitanje se baš ne odnosi specifično na agencije, ali je e, predsjednik Evropske mreže agencija to pitanje zapravo već spomenuo indirektno. Dakle, u pitanju su korektivni koeficijenti. Naime, korektivni koeficijenti predstavljaju naravno problem koji pogađa izravno agencije, ali i druge evropske institucije. Evropska komisija ima predstavništva u svim državama članicama Evropske unije, a Evropski parlament ima svoje, da kažemo, informativne urede, urede za širenje informacija isto u svim zemljama članicama. I sad onda korektivni koeficijent se odnosi ne samo na agencije, nego zapravo na sve institucije Evropske unije. Ja sam jako zahvalan predsjednici e, mreža europskih agencija što je to pitanje spomenula. Jer u budućnosti, kad se bude u budućnosti govorilo o tome kako treba izgledati novi pravilnik za zaposlenike, mislim da se onda i to pitanje mora načeti i obraditi. I to ne bi ni u kom slučaju trebali, smjeli samo u kontekstu agencija spominjati korektivni koeficijent. Hvala, gospođo Keller. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem eh, gospođi izvjestiteljici, gospođi Holmar na, njenoj vrlo jasnoj i sažetoj prezentaciji koja će vam služiti za nastavak rada. Možda bi, gospodine predsjedniče, mogli dobiti tu prezentaciju koju smo e, imali, zato što tu imamo mnogo važnih informacija u njoj. To bi nam bilo korisno. Ja bih e, htjela spomenuti nekoliko stvari. Ja radim u odboru LIBE i tu imamo pitanja azila, borbe protiv terorizma, prevencija kriminalnih aktivnosti i to je ono, onaj moj kut gledišta. I što se toga tiče, htjela bih e, reći da mi se čini da agencije Europske unije što se tiče tih tema, da imaju jako operativne zadaće, zadaće koje idu e, sve do konkretnih misija, što znači da postoji i obveza da njihove aktivnosti budu e, dosljedne i učinkovite. Kao i moj kolega koji je govorio o agenciji Frontex i ja bih htjela postaviti to pitanje e, dosljednosti između 191, ispričavam se za pismene provoditelje, imamo tu mnogo brojki, dakle za 191 mjesto koje će se stvoriti u 2020. godini, kada je taj ritam kojeg je gospođa van der Leyen predstavila, vezano to da imamo 10.000 graničnih službenika do 2024. godine značilo da nam treba e, mnogo više zapravo službenika e, i mjesta po godini. Dakle, tu se to ne poklapa, kako da to opravdamo. Čak i ako se ograničujemo na ono što smo imali u izvornom VFO-u, e, imali bi potrebu za nekoliko stotina graničnih službenika godišnje. Zatim isto tako čudim se što za e, Europskog javnog tužitelja imamo toliko ograničen proračun, što je suprotno onoj snažnoj političkoj poruci koju smo imali prilike čuti vezano s to e, kakav bi kapacitet e, trebao imati javni tužitelj koji će najvjerojatnije biti muška osoba. Zatim treće pitanje je o Europolu, ja živim u Strasburu Tamo imamo e, sedište za e, e, suradnju u pograničnim i policijskim mjerama. Imamo mnogih, mnogo takvih sedišta koji usko rade s Europolom i koji se bave vrlo korisnim radom što se tiče prevencije prekograničnog kriminala, što se tiče praćenja terorističkih aktivnosti i nažalost to je nešto smo u prosincu prošle godine morali i e, pokrenuti e, u Strasburu, zatim vezano uz transnacionalne kriminalne knjuze, dakle sve one teme e, u kojima su kriminalci zapravo mnogo jači od nacionalnih javnih tijela i gdje trebamo imati ne samo europsku suradnju što se tiče Europola, već i međunarodnu suradnju i to je doista neophodno i stoga ne smačam zašto tu imamo rezove u sredstvima. Kao i moj kolega, ja bih rado čula nešto o ovoj novoj agenciji za azil, jer je i tu gospođa van der Leyen eh, najavila eh, nove eh, ideje. Dakle, može će se to onda oblikovati u okviru te nove agencije. Mi smo tu, dragi kolege, u e, odboru za proračune gdje se ne radi samo o tome da ograničimo proračunska sredstva, već su tako i da popratimo razvoj novih e, kompetencija i zadaća institucija. Dakle, stoga trebamo raditi u e, tom pozitivnom duhu vezano uz borbu protiv terorizma, kriminala i tako dalje. Tu građani mnogo od nas očekuju moramo pronaći realistična proračunska sredstva za to, ali i učinkovita. E, I najzad nismo govorili o vašoj agenciji, eh, gospođo predsjednice eh, mreže agencija, e, no što se toga tiče bih htjela reći da su bolesti jedna tema koja je također prekogranična tema za koju nije potrebna viza. Tako da mi se čini da je to dugoročno gledano isto tako jedna vrlo važna tema ova na kojoj vi radite. Hvala. I would like to... Oh, sorry. Izvolite. Hvala. Hvala na pomoć. Kratko pitanje. Kao e, puni član odbora EMPL za zapošljavanje, mene zanima da čujem neke detalje, ako je moguće, o Europskoj agenciji za rad koja bi trebala biti u Bratislavi i koja koji bi trebali biti konkretno zadaće agencije i to i kako što se tiče aktivne što se tiče pasivne strane. I zatim kada će biti operativna u punom smislu te riječi, kad vi to očekujete. zatim sam htjela zahvaliti jer ja kao novo izabran zastupnica Europskog parlamenta za mene je stvarno jako važno da dobijem tako detaljne informacije o 45 evropskih agencija, pa prema tome vam puno hvala na tome. U cijelosti razumijem problem ovog nedovoljnog financiranja, podfinanciranja agencija, kao i problem korektivnog koeficijenta. I sad, kao što su već neki kolege prije rekli, bit će vjerojatno, nadajmo se barem, trebalo bi svakako biti E, mogućnosti da se o korektivnom koeficijentu govori u kontekstu svih europskih institucija i svih koje to pogađa i dužnosnika i zaposlenika. Hvala. Hvala. Ima li još komentara? Ako ne, onda bih riječ dao komisiji gospodinu Urelu. Hvala. Ja ću isto biti vrlo kratak u svojoj intervenciji kako ne bih tu otimao i zapravo još vrijeme u vašoj raspravi sa predstavnicima agencija. Bilo je tu nekih specifičnih pitanja. Gospodin Andres je pitao za preseljenje Europske medicinske agencije iz Londona u Amsterdam. Nakon teških pregovora postignut je sporazum da se uredi kojima je nekad bila EMA u Londonu pod iznajme. Dakle, našli smo novog, e, naši smo i iznajmili smo to, te urede. Naravno, bit će još nekih troškova i za proračun koji će ići u aneks, e, dakle, amantman jedan e, proračunu, međutim to je već prošlo u ranije ove godine i već je zapravo u tom smislu proračun to pokrio, to je dobra vijest. Onda nekoliko kolega je tu pitalo za plan zapošljavanja za 10.000 pripadnika obalnih straža i Frontexa kako se predviđa da će ih biti. Dakle, sporazum između vijeća i parlamenta postignut ranije ove godine je predvidio da to ide u fazama, u stupnjevima i to je Predviđa se da će do kraja 2027. biti postignut broj kompletan od 10.000 zaposlenika tu. Nakon prvih, da kažemo, skromnih koraka ove godine, prvi veliki koraci će biti sljedeće godine poduzeti i onda bi na kraju 2020. trebali imali ti novih tisuću pripadnika priobalnih straža. To je dakle jedan veliki korak onda. Zatim, čula sam i ja kao i vi da je nova predsjednica komisije smatra da bi se taj e, plan trebao ubrzati kako bi do kraja 2024. postigli ukupni broj zaposlenika 10.000 u Frontexu i obalne straže, ali ja to zbilja vam ne mogu reći i ne znam, ali to ćemo vidjeti kako će predsjednica komisije zamisliti, kako će se to provesti, a kad budemo imali konkretne planove, to ćemo vam odmah i naravno predočiti i naravno da će tu biti onda jasno vrlo jasnih e, učinaka, odnosno posljedica po proračun, to je jasno. Zatim ovo što je gospodin Rumsal pitao kakve su procedure za ustanovljavanje, otvaranje, osnivanje novih agencija. Mislim da ja vam mogu kao u ime komisije potvrditi da mi smo to u međuinstitucijskom sporazumu već i predvidjeli. Konkretno u članku 31. tog sporazuma se predviđa kako to izgleda. Dakle, tu parlament sudjeluje konsultativno kad se nova agencija treba otvoriti. A da zaključim, bila je to jedna vrlo jasna i specifična kritika i to dali su i glavni izvjestitelj o proračunu Europola kao i predstavnici same agencije o tome koliko je nedovoljno sredstava, ali ja mislim da tu moram neke stvari ipak malo obraniti komisiju. Jer vidite, komisija je u cijelosti uzela u obzir sve ove e, recimo povećanja sredstava i podrške koje je dobila proteklih godina. Sve smo to uzeli u obzir. I onda smo još dodali na to korektivni faktor za inflaciju. Prema tome, procjena proračunskih e, vlasti proteklih godina je zapravo donesena na temelju svega onog što je dobio Europol i korektivnih inflatornih e, koeficijenata. I na kraju će Europol, rezultat je da će Europol E, do kraja 2020. imati 178 zaposlenika više, više radnih mjesta nego što je imao na početku ovog e, perioda BFO-a, višegodišnjeg proračuna. Prema tome, to je sasvim sigurno opravdano s njihove strane, ja to ne dovodim u pitanje, ali vam ovdje ističem da je Europol imao jaku podršku svih institucija koje su involvirane u proračunski postupak i da je iz toga koristio. A zatim, što se tiče gospođe Holmajer, naravno da kao vaša izvjestiteljica ne uzima sve što komisija da zdravo za gotovo, to je u redu tako. I u redu je da postavlja sva ova pitanja i traži detalje i mislim da ćemo se svim detaljima na pitanje koje ona postavila idućih mjeseci izaći. Hvala. Hvala vam, sada se vraćamo na agencije kako bismo čuli odgovore, ali doista bih vas molio da nam date točno određene odgovore na određena pitanja, tako da nam ne ponestane vremena. Gospođa Mon, da, hvala vam lijepa. Hvala i na pitanjima koje ste postavili, zato što to pokazuje da vas agencije zanimaju. Neka od e, pitanja je već kolega iz komisije spomenuo što se tiče EME, e, a i EASO e ne znam točno specifične odgovore i ne bih tu ušla u te specifične detalje, ali ono što bismo mogli napraviti jest pitati agencije da nam pružaju izjavu na vaša pitanja i da vam onda mi to proslijedimo napismeno, onda ćete dobiti e, odgovore e, direktno e, sa izvora i to je bolje od onoga što vam ja ovdje mogu sada pružiti, ako se s time slažete. Imamo tu kolegicu iz Frontexa koja bi nam mogla odgovoriti na ona specifična pitanja na koje nije već odgovorio kolega iz komisije. Također je postavljeno pitanje o korektivnom koeficijentu da se to primjenjuje na sve institucije, ne samo na agencije. Razlog zbog kojeg je to jedna posebna tema za agencije je zbog toga što imamo e, agencije u 23 različite države. E, Predstavništvo delegacije koje su tamo mislim da imaju sličan problem znamo da one rasprave o korektivnom koeficijentu nisu toliko jednostavne zato što su sve te agencije u jednom dijelu proračuna, što znači da ako jednoj agenciji dajete dodatna sredstva, onda morate ta sredstva oduzeti nekoj drugoj agenciji. I zbog toga se u toj raspravi ne bi trebalo govoriti samo o tome da se smanji korektivni koeficijent za neke agencije, zato što on postoji s razlogom, već više da se pobrinemo da one agencije koje sada imaju niži koeficijent dobiju sredstva kako bi mogla doista učinkovito operativno djelovati. O tome se dakle radi, ali to nije jednostavno pitanje u ovom trenutku. Možemo vam e, poslati primjerke prezentacije, mislim da smo ih ovdje i donijeli, pa ih imamo. Što se tiče nove agencije za rad. Kao što znate, ta agencija je vrlo mlada, stoga bismo učinili slično s njom kao i sa Jasom i sa Emom. Dakle, poslali bi vam, bi vam nešto napismeno kako biste to mogli onda pročitati u slobodnom vremenu i mislim da je to najbolje što trenutno možemo učiniti. Hvala. Kolegice iz Frontexa, vrlo kratko. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Kao što je komisija već rekla, e, zakonni postupak smo završili te očekujemo da će uredba stupiti na snagu e, u listopadu ili studenom 2019. godine. Agencije i e, dionici agencija rade sada na planu provedbe tog novog iako opširnog mandata. Kada govorimo o agencijama, agenciji i dionicama, onda tu mislim na Europskoj agenciji za graničnu obalnu stražu, na Frontex i na sve e, javne vlasti državama članicama koje moraju zajedno surađivati kako bi se taj mandat proveo, jer se tu ne radi samo o agenciji koja mora raditi, već je to nešto što je zajedničko za sva ta tijela na europskoj razini. Mi smo e, tražili e, resurse, kao što znate imamo uh, dokument sa jasnom raspodjelom sredstava od sada pa sve do 2027. godine u našem mandatu, u, našem, u našoj izmijenjenoj uredbi, u okviru srednjoročnog pregleda ćemo najvjerojatnije riješiti još i ta sva pitanja Samo da pojasnim, tih 10.000 osoba, to neće biti 10.000 zaposlenika koji će biti pod e, pravilima europskih zaposlenika. Tu ćemo imati različite kategorije. Do 3000 osoba će biti e, baš e, europskih službenika, a ovi ostalih 7000 oni će biti poslani sa nacionalne razine iz eh, nacionalnih tijela za obalnu i graničnu stražu koji će imati eh, manje ili dulje eh, ugovore. Dakle, imamo miješano osoblje. Imamo korektivni koeficijent koji se tiče također i Frontexa i mi se bojimo da će to utjecati na zapošljavanje onih 3000 zaposlenika jer je njihovo mjesto zapošljavanja u Varšavi prema regulativi i naravno na kraju mi smo svakako spremni imati e, konstruktivniju raspravu s ovim odborom ako nas e, pozovete. Te vam zahvaljujem na pitanjima. Hvala, gospođa Bola. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem svima na podršci s vaše strane i na tom priznanju da Europol obavlja važan posao. Zahvaljujem i komisiji na onih 188 mjesta dodatnih koje smo dodijelili jer smo morali izgraditi e, sedišta za prihvat migranata, morali smo izgraditi sedišta za borbu protiv e, terorističkih napada, e, morali smo osnovati jedinicu za borbu protiv nasilnog sadržaja na internetu i danas Europol ne može usporediti sa onim Europolom kakav je on bio prije 7 ili 10 godina. Prijedlog komisije ako ga moramo provesti, to će onda značiti da ćemo morati pomenuti naše prioritete. A za tu reprioritizaciju morat ćemo se pozabaviti posebice onim važnim područjima za države članice. Primjerice, Europska platforma za uklanjanje e, ilegalnog sadržaja na internetu, PERSI, zatim što se tiče e, višegodišnjeg okvira, tu se radi o 20 milijuna eura za sljedeću za, u, okviru cjelokupnog razdoblja, a 6 milijuna eura za sljedeću godinu. E, ako gledamo to na europskoj razini, onda one države članice moraju e, naravno preuzeti pojedinačno manje troškove, će se to obavljati sve kod nas. Treba nam također 5 milijuna eura svake godine, a e, odluka vijeća nam je dala dodatno 3,5 milijuna eura, a za EPPO moramo isto tako dobiti snažnu podršku. Ne možemo znači eh, predvidjeti već sada koliki ćemo imati obojam rada zbog toga, ali u uredbi se predviđa da Europol treba ustupati analize eh, javnom tužitelju. Što se tiče kontaktnih agencija, kao što je gospođa Holmajer, izvjestiteljica već spomenula, Europska komisija predlaže smanjenje osoblja na, sa 235 e, agenata na, sa ugojem na određeno e, na 145 agenata do 2021. godine. To je veliki, snažan rez. To će dosta poremetiti rad Europola. Mi smo predvidjeli da ćemo imati ta mjesta, raspravili smo o tome sa glavnom upravom Home i sa upravnim odborom, jer vidimo da i druge agencije zapošljavaju takve vrste e, službenika, e, prije svega što se tiče razvoja informacijskih tehnologija i što se tiče e, usluga podrške agenciji. Sada u prijedlogu stoji tri godina. Vidimo da nas osoblje već sada napušta zato što e, informatičari ako traži privatni sektor, traže ih i druge agencije, što znači da imamo problemi između agencije jer osoblje odlazi i ne možemo e, držati korak sa razvojima u smislu informacijskih tehnologija. Hvala. Hvala, gospodin Kaj. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Vrlo kratko ću odgovoriti gospodinu Kusu koji je postavio pitanje Mislim, o tome bih mogao govoriti sat vremena, no mislim da to nije baš svrsishodno. U slučaju Boeinga, Sjedinjene američke države su središnje tijelo za eh, izdaju certifikata kako bi taj zakup mogao letiti eh, na našem području. Mi, mi odobravamo njihov certifikat. Nakon što je eh, nakon što se su dogodile dvije nesreće, nakon što je taj zakupov prizemljen, smo surađivali jako intenzivno sa Boeingom i sa e, američkim tijelima da možemo odobriti sve one izmjene koje su potrebne kako bi taj zrakoplov opet e, mogao letiti. Zbog toga i zbog činjenice da koordiniramo naše izdavanje certifikata sa sjemeničkim državama i sa drugim agencijama diljem svijeta. Mislim da e, nismo izloženi nikakvoj opasnosti da se od nas traže um, očetni zahtjevi, ali kao što znate postoji očetni zahtjevi upućeni e, samom poduzeću Boeingu. A kao sigurnosna agencija e, naša je zadaća da damo odobrenje tom zakupu leti tek e, onda kada on postane opet siguran. Hvala. Prije nego što vratim riječ gospođi Homar kako bi ona zaključila ovu raspravu, dvije stvari. Kao prvo, prezentacije koje smo danas primili ćemo vam e, podastati putem e I kao drugo, uzevši u obzir prirodu ove rasprave koju smo upravo imali, vrlo je važno da se sastanemo sa novom komisijom, jednom kada to budemo mogli i stoga ćemo organizirati sastanak što je prije moguće sa predstavnicima nove komisije. Gospođa Holmajer, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, dragi kolege, drage kolegice. Srdačno zahvaljujem i na vašem velikom interesu. Mislim da je agencijama potreban naš veliki interes zato što su agencije kad kad eh, poput nekakvog eh, nus, nekakve nus pojave i ne shvaćamo dobro e, njihovu važnost zato što ne doživljavamo njihov rad u svakodnevnom životu i ne vidimo onda niti dobro gdje se nalaze problemi. I zbog toga je vrlo važno da imamo intenzivnu suradnju s agencijama. Kao odbor za proračune smo već čuli e, kad kad prebacivanje od Europske komisije da smo mi neka vrsta produžene ruke agencija. E, ja sam uvijek to smatrala dosta smiješnom kao optužbu zato što sam rekla, mislim ako se bavimo pitanjima agencije, ako onda postavljamo opravdana pitanja komisiji, pa onda to nije ništa suvišno, nego to je nešto što mi kao proračunsko tijelo moramo učiniti. Jer s jedne strane moramo postaviti pitanje gdje možda smo e, imali previše financijskih sredstava, ali s druge strane moramo isto tako reći da kada je vidimo koje su to zadaće koje te agencije trebaju riješiti i e, ako i ako smo se mi usiglasili oko vje, s vijećem oko tih financijskih sredstava za te agencije, onda moramo vidjeti imali tu doista i dovoljno financijske podrške. I tu uvijek iznova nastaju problemi. Vrlo srdečno zahvaljujem Fabien. Vezano uz ono pitanje o Europolu, mi već dulje vodimo tu bitku i sada postoji doista taj problem da u jednoj hitnoj situaciji, u situaciji gdje imamo velik problem sa terorizmom, vezano za ono što je Europolu e, potrebno da je stvoreno 58 novih mjesta za osoblje sa ugojem na određeno u toj e, agenciji da sada Europska komisija misli ponovno e, otkazati ta mjesta. Ja moram sada reći, ako imamo 28 država i ako imamo bezvlačnih vrsta međunarodnog međunarodnih kriminalnih aktivnosti, ako imamo tu terorizam, ako imamo pitanje poput e, seksualnog skruštavanja djece, e, što je nešto što je uvijek iznova prekogranično pitanje i ako je onda potrebno zajedničko djelovanje 37 ili 40 država koje sve treba koordinirati. Dakle, kada vidimo koliki je to e, red veličina, da onda mi moramo, kada vidimo tih 58 mjesta, da tu moramo biti sumnjičavi. Već kad vidim što u Njemačku imamo od osoblja, onda znam da e, je Europol preopterećen i u jednom trenutku ćemo morati se s tim obračunati. Mi nikad nismo uspjeli riješiti taj problem, a morat ćemo. I stoga imamo i te predloge u novom VFO-u koji su potpuno nedostatni, imamo premalo financiranje i samo ćemo produžiti taj problem i prenijeti ga u iduće godine. Stoga se tu ne radi samo u 2020. godini, već i u sljedećem VFO-u. Moramo jednostavno vrlo detaljno sve to pogledati i razlikovati gdje postoje one zadaće za koje trebamo imati više novca, a gdje postoje one zadaće gdje postoji doista prava hitnost, zato što se tu ugrožavaju e, ljudski životi, zato što mi ozbiljno ugrožavamo putem našeg rada e, ljude e, u našim državama članicama, ali i šire. E, o tome smo raspravljali već kod EASO-a kada smo isto imali vrlo ograničena sredstva jer smo raspravljali o tome hoće li zrakoplovi dalje letjeti ili ne. To je doista vrlo relevantno pitanje. Imamo sada najbolju instituciju koja je svjetski tako priznata i da mi u Europi postavljamo standarde vezano uz sigurnost zrakoplova to je nešto o čemu smo i mi ovdje intenzivno raspravljali u odboru za proračun, ali i u drugim odborima u parlamentu i e, tako smo to uspjeli ostvariti. Stoga vas molim da doista vrlo činjenično pogledamo sve te agencije, zato što je njihov rad vrlo važan, e, uzevši u obzir sve ono što smo mi sami usvojili kao plan rada za te agencije. U tom smislu vam srdečno zahvaljujem i veselim se i intenzivnoj suradnji u 2020. godini, te zahvaljujem i na svom inputu koje će mi kolege i kolegice još dati. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Ja bih htio zahvaliti predstavnicima agencija na njihovom doprinosu i vidjet ćemo vas uskoro. Hvala vam. Onda sada možemo krenuti dalje i preći na točku 9 eh, na dnevnom redu koju smo jučer zamijenili sa točkom 16. Dakle, sada ćemo govoriti o pilot projektima i preparatornim aktivnostima za proračune za 2019. i 2020. godinu. Podsjećam zastupnike da je rezultat prvog kruga eh, unapredne analize pilot projekata i pripremnih aktivnosti nešto što ste zaprimili eh, početkom srpnja. Pozivam gospodina Urela da nam komentirate pilot projekte i pripremne aktivnosti. Hvala vam. Um, Hvala vam gospodine predsjedatelju. Evo kao što ste spomenuli, uh, dobili smo 197 prijedloga za pilot projekte i za pripremna djelovanja od Europskog parlamenta. Već smo ih proučili, vrednovali i u skladu sa međuinstitucijskim e, sporazumom komisija je dala odgovor 9. srpnja parlamentu. Dakle, imali smo dovoljno vremena prije ovog današnjeg e, sastanka i trijaloga. E, rezultat ovog tehničkog vrednovanja, tehničke procjene komisije E, jest da od tih 197 prijedloga e, smatramo da je njih 34 moguće implementirati onako kako je predloženo bez bilo kakvih izmjena. 38 prijedloga moguće je implementirati uz određene preinake. A što se tiče ostatka 125 prijedloga mi smatramo da ih ne treba implementirati ili da ih nije moguće implementirati e, zato što su ti projekti slični ili se preklapaju e, sa nekim e, prijašnjim inicijativama. Uz izuzeće ove godine imat ćemo dva kruga predvrednovanja to je izuzetak ove godine, zbog toga što sada imamo novi saziv parlamenta. Mi smo dobili drugi e, paket za vrednovanje početkom ovog mjeseca od izvjestitelja i naravno nemamo dovoljno vremena mi kao komisija e, zato što smo usred e, godišnjih odmora, ali E, znamo da trebamo e, poslati odgovor do 5. E, rujna i učinit ćemo sve što je u našoj moći da doista damo odgovor do tog datuma vezano za ovaj drugi paket prijedloga. Ako ne budemo 100% spremni do tog datuma, možda ćemo onda raditi u paketima, možda podijelimo taj paket u neke manje pakete pa onda pošaljemo odgovor za određeni dio do tada, a onda ostatak kasnije. Uglavnom učinit ćemo sve što je u našoj moći da se držimo ovog vremenskog rasporeda i radujemo se diskusiji. Hvala vam. Hvala vama, a sada dajem riječ e, gospođi Holmajer, izvjestiteljici. Dragi predsjedniče, puno vam hvala Prvo, puno hvala komisiji što je zapravo već odradila prvu rundu evaluacija i ocjene. I koliko vidim, rezultat prve runde je da ste za 4A 34, B 308, C 98 i tako dalje za nove kolegice, dakle da je to prošlo. Da vam kažem, C i D znači kod ocjene da kom, kad komisija to da, tu ocjenu, onda znači da misli da provedba nije bila ispravna. Ili zato što je već bilo pokriveno ili proračunom ili nekim drugim propisima ili zato što uopće nije sadržano u pravnom okviru. Da kažemo nigdje nije nikako u odnosu na e, ugovor o funkcioniranju Europske unije nije provedeno na pravi način, nije implementirano. Stoga bih molila sve kolege iz svih klubova zastupnika da još jedan puta dobro pogledaju i da vide da li se mogu složiti sa ocjenom komisije. Pri čemu napominjem da komisija to uvijek radi vrlo pažljivo, vrlo točno, vrlo temeljito i mislim da na kraju krajeva daje jako dobru ocjenu. I obično je ta evaluacija komisije za nas polazna, polazište uvijek za naše odluke. Međutim, problem je što već je ovo što su naveli u prvoj rundi prelazi granice svih financijskih sredstava koje su nam na raspolaganju. Stoga još molim, obratite se još komisije da prije 5. rujna, jer 5. rujna mi ovdje glasujemo o tome, imamo rok za različite amandmane, Dakle, kolege bi mogli, ako to dođe 5. rujna, ne bi mogli više niti reagirati. Da to i molimo i vi svi se obratite komisiji da E, ide da napravi to ranije kako bi kolege imali barem šansu da mogu reagirati. Drugim riječima to nam treba već drugog rujna. Dakle, početkom tog tjedna kada, se, kada će biti glasanje. Do drugog rujna bi tu trebalo to sve doći kako bi imali priliku reagirati i eventualno neki amandman podnijeti. A u svakom slučaju to meni koji izvjestiteljici treba doći pa da onda možemo barem u konzultacijama sa sjenama, izvjestiteljima u sjeni odlučiti koje ćemo pilot projekte e, uzeti u obzir i koje bi, dakle, za koje bi glasali. Naravno da to mi nećemo sami, nego ćemo onda naravno sa ostalima na glasanju to donijeti odluku, to je jasno. I nadam se da ćemo, međutim, onda ako budemo bolje pripremljeni, znači koliko toliko podrške u ovom našem gremiju za ono što je dobro. I Evo, zato i ponavljam još jedan puta tu molbu kao izvjestiteljica da nam na vrijeme pošaljete to do drugog rujna. Inače, molimo za A i B-ove da se to dostavi, svakako, ali molim i ostale kolege iz drugih klubova da to još jedan puta provjere pa da mi se jave ako imaju drugih želja. Jer ako im A i B-ovi pilot projekti koji su tu navedeni nisu dovoljni, onda bi mogli još jedan puta to proći. E, imali smo 70 50 PP-ova i 25 PA-ova smo imali prošle godine. A ove godine imamo otprilike sličan red veličina. Što znači da će nas početkom rujna čeka na nas jedan vrlo zanimljiv posao da pokušamo spostaviti koliko toliko logičnu i razumnu popis koji ćemo sad onda svi odobriti, usvojiti i to ćemo koristiti kao bazu za buduće pregovore e, sa komisijom i vijećem o tom financiranju. Hvala vam. Želite li komentirati? Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam u Brexit stranci u Ujedinjenoj kraljevini. Novi sam član e, ovog odbora i daću jednu opću napomenu. E, malo sam zabrinut u vezi smjera u kojem ide Europska unija. Mi ovdje razgovaramo o E, distribuciji velikog iznosa e, novca, centraliziranoj distribuciji tog novca. Slično se događalo u SSR-u i mislim da to nije dobro. U, kontekstu e, Brexita ja mislim da moramo imati novac za hitne slučajeve. Govorili smo o dva, dvije milijarde Mene jako brine ovaj proračun jer smatram da mi ovdje kao tijelo ne možemo imati kontrolu nad trošenjem novca poreznih obveznika i mene to i kako brine. Evo, žao mi je što danas slušam način na koji se e, raspolaže tim novcem, distribucija tog novca. Mi to ne možemo kontrolirati. To dolazi do korupcije, do distorzije i to ne može biti dobro. Ne može biti dobar smjer niti za ovaj odbor, niti za e, Europu. Hvala vam. Gospodin Zonka. Hvala. ja to malo drugčije gledam na to. Mislim ja mislim da su pilot projekti jako dobri za Evropsku uniju. Jer ovdje imamo posla s inicijativama koje se de facto počinju i kreću od baze, od dolje. I jako mi je drago da imamo tako puno pilot projekata, kao i preparatornih akcija. Posebno me zanima ova druga faza, jer tu ima jako puno vrlo, vrlo zanimljivih projekata. I stoga ne, ne bih sad želio moliti da idemo po nekakvom redoslijedu koji je tu naveden, nego da govorimo o kvaliteti. Ne mislim da trebamo nužno govoriti sad samo o sredstvima, nego i o tome šta i kakve ćemo probleme riješiti sa tim pilot projektima koje predviđamo. A onda u svakom slučaju treba naći financijska sredstva za to. Hvala vam. Ima li još komentara ili pitanja? Ako ne, ponovno dajem riječ gospođi Holmajer da da svoj zaključak. Kao prvo puno hvala. Ja u cijelosti podržavam ovo što je kolega Ronska rekao jer na kraju krajeva ta e, pilot projekte i preparatorne akcije su inicijativa koja kreće iz baze, a ne od ozgo. Drugim riječima, to kreće iz konkretne regije ili ih razvijaju zastupnici koji su demokratski izravno birani. Znači, nije ništa što se od ozgo nekom namiče. Imali smo jako puno projekata koji su zapravo pokrenuli sjajne inicijative u raznim područjima koji su kasnije zaživjeli i puno koristi donijeli. A s obzirom da je sam ja imam čast da budem predsjednica odbora za nadzor proračuna, onda mogu reći kolegi koji je zabrinut da mi u odboru za nadzor proračuna jako oštro nadziremo svaki eurocent koji se potroši iz europskih sredstava i mislim da bi mogli doista pogledati kako dobar posao odrađuju naši kolege u našem odboru za nadzor proračuna. A što se tiče ovih preparatornih akcija i samih e, pilot projekata, mi sad moramo po ovim e, kategorizaciji A, i D odgovoriti, e, odlučiti za jesen, zašto ćemo, dakle što ćemo prihvatiti. Naravno, slažem se s time da idemo prvo prvenstveno po kvaliteti, a ne po redoslijedu koliko šta eventualno može koštati. Jer naravno da ako to bude kvalitetno, da će koristi koje će tu doći, da će se to onda isto tako pozitivno odraziti na naš proračun kasnije. A za sada puno hvala svim kolegicama i na svim poticajnim inputima. Hvala vam. Imamo li komentar? Imam jedan kratak komentar. E, podržavam zahtjev gospođe izvjestiteljice da Europska komisija napravi svoju ocjenu što je moguće prije, tako da eventualno možemo razgovarati o rezultatima. I isto tako bih htjela naglasiti da su ovi projekti izrazito relevantni, ne zato što dolaze od baze, što ih predlaže baza regionalna, Eh, vlast eh, što ih predlažu istraživači znanstvenici i tako dalje. Oni su važni zato što su to eh, pilot projekti, dakle to su eksperimentalni projekti koji su predloženi i ja sam potpisala osobno pet projekata. Jedan govori o big data, velikim podacima i o poboljšanju učinkovitosti javne uprave E, tako da ja doista podržavam činjenicu da se e, putem transparentnog financiranja podržavaju ovakvi istraživački projekti koji su i kako bitni za naše građane i za budućnost Europske unije. Transparentnost, odgovornost su izrazito bitni aspekti, oni su svakako prioritet ali e, imamo naravno i druge probleme s kojima se susrećemo a to su administrativno opterećenje birokracija i tako dalje tako e, da je vrlo bitno da početkom rujna dobijemo rezultate evaluacije europske komisije hvala vam hvala vama <clears throat> gospođa hvala a zapravo ništa nije stalnije od stalne mjene i zato mislim da a mislim, novi projekti iz samih regija su jako važni i mogu biti zapravo uzori za budućnost. Evo ovdje čujemo puno briga o tome da bi se zlorabila sredstva i da bi moglo doći do korupcije. A znamo i da zato postoji, čuli smo, odbor za nadzor e, proračuna. Međutim, ja imam jedan malo ideju. Ne bismo li mi, ja sam inače nova tu zastupnica, ali pitanje je ne bismo li mogli malo više involvirati Olaf i vidjeti u kojoj mjeri Olaf na to može djelovati i šta to može napraviti. Gospodine Olbricht, izvolite. E, što se tiče mehanizma, ova metodologija ima za cilj e, da izbjegnemo e, korištenje novca u ludo. Ali imam poruku za Europsku komisiju. Često pilot projekti i pripremna djelovanja se pripremaju e, uz ljude e, iz Europske komisije, a onda se dogodi to da Europska komisija da negativnu ocjenu. Dakle, izgubljeni smo sada, ne znamo što se događa, znamo koja je metodologija, kakav je mehanizam rada, ali želim vam uputiti molbu, molim vas, provjerite ako je nešto pripremljeno uz podršku Europske komisije, e, onda vidite kako će to ocijeniti. Ja vam mogu dati više primjera za ovakve slučajeve. Hvala vam. Želim podsjetiti još jednom sve da e, će Odjel za politike analizirati ova pitanja detaljnije, tako da ćemo imati okvir e, i moći ćemo vidjeti i bolje ocijeniti kako se troši novac. Hvala vam. Ovime završavamo današnji sastanak i sada vam samo mogu zaželiti e, ugodne godišnje odmore, puno sunca, treba će vam sigurno puno i sjene. Isto tako predlažem da počnemo sastanak koordinatora odmah nakon e, završetka ovog sastanka. Mislim da bi to bilo najučinkovitije.